Dear colleagues. Dragi kolege, dobar dan. Možemo li usvojiti dnevni red? Ako da, evo dnevni red se usvaja. Također, bismo trebali odobriti zapisnik sa sjednice od 8. prosinca, 12. prosinca, 12. siječnja, 25. siječnja i 6. veljače ove godine. Ako nema nikakvih komentara, prigovora, smatramo ove zapisnike odobrenima. Hvala vam. A sada imam niz priopćenja. Prvo, želio bih podsjetiti članove da o 5.30 danas ćemo održati zajednički sastanak pod pravilom 55 sa našim e, kolegama iz odbora Juri o e, razotkrivanju e, poreznih informacija što se tiče određenih tvrtki i podružnica odnosno gospodarskih subjekata i podružnica zemlja po zemlja. Kao što vas je tajništvo već obavijestilo, sutra ujutru u 8 e, održat ćemo zajednički sastanak sa Libijom kako bismo glasovali o spriječavanju korištenja financijskih sustava u svrhu e, pranja e, novca i financiranja terorističkih organizacija. Naravno, e, na vrijeme ćemo vas obavijestiti o oba sastanka. 16. veljača imali smo sastanak koordinatora i evo, evo sad ću pročitati sažetak odluka. E, detaljni izvještaj 27. 27. E, ožujka će se fokusirati na PS2. Koordinatori su se dogovorili da će održati razmjenu gledišta 9. ožujka sa SS-om i Europskom komisijom a o ekonomskom upravljanju, ekonomskom, odnosno gospodarskom dijalogu i razmjeni mišljenja sa e, predsjednikom Eurogrupe 21. E, ožujka će se održati sastanak u tri popodne. Ekon, odbor Ekon će zahtijevati odobravanje za dvije e, misije u Atenu i Lisabon unutar okvira financijskih potpore aktivnosti radne skupine CZZTB, Koordinatori su se složili da će pozvati nacionalne parlamente koji će sudjelovati na jednom od sastanaka odbora e, na kojem ćemo diskutirati o CCCTB e, e, fajlovima. A to će biti u drugoj polovici 2017. godine, a na, na, posljedku, kao što znate, odbor rekon evo, se nalazi u jednoj e, abnormalnoj situaciji samo jedan potpredsjednik izabran, Markus Ferber, a to posljedično rezultira time da je e, predsjedništvo odbora disfunkcionalno, disfunkcionalno i pod ovim e, okolnostima mi smo zapravo odlučili pozvati predsjednike političkih klubova kako bismo zajedno iznašli rješenje što prije moguće, što će nam zapravo omogućiti da izaberemo članove predsjedništva u svom punom sastavu. Mi čekamo takve aktivnosti, mi smo sigurni da će politički klubovi odgovoriti na naš zahtjev. U svakom slučaju mi smo spremni da djelujemo prema pravilniku, e, odnosno poslovniku, kako bismo imali upotpunjeno predsjedništvo. Imate li komentar? Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Samo sam se pitala, nismo li definirali rok za to? Da, da, imamo rok. Da, imamo rok. Nažalost nismo ga čuli jer je mikrofon bio ugašen. Dakle, imamo rok Aha, imamo rok, a evo e, ne smatram nužnim da ga ovdje objavim. Što se tiče izvješća o privremenom e, privremenim rješenjima za trijalog, imali smo trijalog 4. veljače koji se održao u boljem e, programu financiranja za 2017. do 2020. za taj period i usuglasili smo se, dakle postigli smo politički sporazum i e, očekujemo konzultaciju, odnosno savjetovanje nakon što kompletiramo sad tehnički posao 22. ožujka ove godine, a večeras ćemo e, imati još jedan trijalog EFRAK. U redu, možemo krenuti na točku 5 dnevnog reda, a to je razmatranje amandmana o Europskim fondovima poduzetničkog kapitala i Europskim fondovima za socijalno poduzetništvo. Izvjestiteljica je Sirpa Pjeti Kajnen. Izvolite, imate riječ. Hvala vam. Što se tiče ovog izvješća, nema mnogo kompliciranih pitanja. Ne postoje nikakva neslaganja što se tiče ovog pitanja. Uglavnom široko je prihvaćeno ovo izvješće koje se tiče fondova poduzetničkog kapitala širom diljem Europe. Pitanja koja, kojima raspravljamo i gdje postoji razlika u mišljenju su prvo e, e, zahtjev za minimalne investicije, odnosno ulaganja. Čini se da se podupire razina za minimalna ulaganja što se tiče e, to je 100 tisuća eura što se tiče poduzetničkog kapitala. To je bila jedna velika rasprava, e, dakle ovdje u prvom krugu rasprava smo vidjeli podjelu mišljenja. Osobno ja bih željela e, zatražiti manji e, minimalni, zahtjev za minimalna ulaganja za investitore maloprodaje. Dakle, što se tiče nekakvog plafona za investicije. Zašto? Danas postoji, kao što znate, mnogo e, neslužbenih e, mehanizama za financiranje i e, su vrlo, ti mehanizmi su vrlo riskantni. Kada smo regulirali mogućnosti za ulaganja za investitore maloprodaji, dakle, uvijek će biti E, nekih koji će htjeti e, veći rizik i veće ulaganje. Kao što možda znate što se tiče pripsa, e, kada se radi o kompliciranom proizvodu, vrlo je teško razumjeti follow-up, razumjeti u čemu se sastoji rizik. A što se tiče jednostavnih slučajeva poduzetničkog kapitala, rizik je viši, ali jednostavniji. Ili će solene ploče uspjeti ili neće. Dakle, tu ne postoji taj nekakav skriveni, komplicirani e, rizik. Što se tiče mog mišljenja, mislim da bi bilo vrijedno e, usvojiti sljedeću ideju koju ću sad predložiti kao kompromis. Ako bi e, komisija mogla barem u budućnosti vidjeti, ali bismo mogli imati ovakve vrste ulaganja u maloprodaji sa nižim zahtjevom za ulaganja, i možda plafonom e, za maksimalna ulaganja e, za takve vrste ulagača. A u suprotnom e, voljna sam eto prilagoditi većini koja želi zadržati ovaj minimalni zahtjev takav kakav jest. Zatim postoji još jedno pitanje koje je ponešto kompliciranije, a to su zahtjevi za vlastite fondove. Tu postoji zapravo niz zahtjeva što se tiče inicijalnog kapitala 100 tisuća, a osim toga postoji na četvrtina fiksnog iznosa i za neke od dodatnih e, fondova, a zatim postoje neki fondovi koji ne zahtjevaju inicijalni e, kapital, koji zahtjevaju barem e, jednu osminu fiksnih iznosa. E, mislim da evo zajedničko razumijevanje ovdje u e, odboru e, Ekon bi trebalo, trebali smo doći do toga, ali možda da idemo polako i da vidimo koji je problem. Jer znamo da problem za naše fondove poduzetničkog kapitala usporedbi sa drugim dijelama svijeta su sljedeće. Mi imamo prekogranična pitanja, mi imamo pitanja raznih fondova, a što su više ti veći ti fondovi, to je teže kreirati nove fondove. I zato bismo mi zapravo trebali nove e, nova ulaganja za poduzetnički e, kapital i za e, rizični kapital. Zatim, legitimno je reći s druge strane, ali što, on, što ako Dakle, što ako se rizik ponovi? Zbog prirode zapravo ulaganja. Jer ako ne uspijete e, ostvariti e, ostvariti namjeru u području podržanog kapitala, onda zapravo tu se radi o Dakle, oni koji, za one koji rade u ovoj profesiji, oni znaju o čemu se radi i e, znaju koji je slučaj. Zatim imamo tu legitimnu potrebu što se tiče menadžera e, koji se bave fondova poduzetničkog kapitala da e, djeluju odgovorno, a tada dolazimo do nekog drugog pitanja. A to je sljedeće, kako osiguravamo adekvatnu, adekvatni nadzor registracije i nadziranje aktivnosti fondova. Zatim postoji potreba za boljim nadzorom fondova s jedne strane, a s druge strane postoji potreba što se tiče tržišta kapitala za stvaranjem e, jednog e, pravog e, tržišta poduzetničkog kapitala u Europi i različiti investitori imaju različita pravila za registraciju, barate u različitim e, sumama novaca, imaju različite tumačenja, uredbi i e, to čini sve e, cijelu priču skupljom i kompliciranjem. Dakle, moj inicijalni prijedlog je sljedeći da ISMA, dakle, da bi zapravo Europska unija trebala biti zadužena za registraciju umjesto nacionalnih e, autoriteta i zadužena za dakle, nadzor. Postoji mnogo komentara, da je jedna velika promjena i zašto e, zapravo zadužiti vijeće, za to možda nema toliko političkih ovlasti, ali evo ja predlažem e, kretanje u tom smjeru i nakon rasprave sa različitim izvorima uključujući jesmo, čini se da je ovaj pristup, dakle ovaj prijedlog e, prilično dobar prijedlog koji sam predložila u svojim amandmanima i čini mi se da neki drugi politički klubovi također podupiru ovaj prijedlog. I zapravo ovo je poanta. Mi bismo tu podržali jaku ulogu ESMA i mi bismo osigurali harmonizaciju e, E, upravljanja fondovima e, poduzetničkog kapitala diljem Europe, odnosno država članica Europske unije. Dakle, zapravo nacionalna e, nacionalni autoriteti, nacionalna tijela bi bila zadužena za nadzor, registraciju, ali ESMA bi imala pravo da E, proizvodi detaljne smjernice i standarde za procedure, odnosno postupke registracije što se tiče sadržaja, e, načina komunikacije, primjene i ostalih pitanja, na primjer e, minimalni zahtjevi i ostala pitanja vezana uz nadzor. Zatim ESMA bi imala kompletan nadzor, odnosno pristup fajlovima za pristupnim fajlovima, a nacionalna tijela bi mogla mm, reagirati u slučajevima, dakle također bi imala pristup toj bazi, mogla bi reagirati u situacijama kada bi recimo ne bi bili sigurni da li, je, da li su usklađeni e, svi postupci. Dakle, moguće da imamo dakle ne znam da li je moguće imati političku poziciju, da e, imamo zajedničko stajalište, ali evo nadam se da možemo iznaći kompromis, da možemo doći do promjena. I zadnja stvar je upravljanje i e, takozvani marketing pasport, e, odnosno marketinška putovnica. To je, dakle tu postoje ideje da bi i tu trebalo biti uključen e, i marketing i upravljanje, management, ali imamo zajedničko, zajednički mm, pristup, da nadamo se da, da će komisija sagledati, razmotriti ovo pitanje i razjasniti pitanje da zapravo je tu uključena i putovnica koja se tiče upravljanja managementa. Sve u svemu, nadam se da je to e, sve jasno e, Evo, radujem se da radu, danjem radu na e, ovom izvješću i nadam se da će parlament uspjeći iznaći kompromis prije nego što počnemo pregovarati sa vijećem. Hvala gospodine predsjedatelju, hvala vama. A sada za politički u ime političkog kluba SND-a gospodin Luigi Morgano ima riječ. Izvolite. Hvala vam. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Prije svega želim ispričati e, kolegu Gosolino zato što on danas eto ne može biti ovdje i mene zadužio da e, zapravo i ne sam ni stališta i zato ću pročitati i nastavit ću, biti što jasniji. Prije svega zahvaljujem svim kolegama koji su predstavili amandmane, posebice kolegici Pjeti Kajnen. Ona je primijetila da postoje brojni e, amandmani E, i zapravo mi dijelimo e, zabrinutosti e, i to dijele i zastupnice koje dolaze iz različitih zemalja, različitih političkih klubova. I zato su bitni kompromisi. Prva stvar se tiče management pasporta, odnosno putovnice upravljanja. tu je bitno da e, neki upravitelji mogu koristiti te management passports, odnosno e, putovnice upravljanja e, i promjena u tome bi dovela do situacije u kojoj tvrtke moraju zapravo poštivati E, određena pravila e, koja ne moraju poštivati manje tvrtke i e, tu dolazimo do određenih komplikacija. A što se tiče fondova u prijedlogu komisije, ESMA ima zadaću zapravo određivati razinu. Smatramo da ova razina treba biti određena u uredbi, a ne u RTS-u, odnosno regulatornom tehničkim standardima. Na posljedku, bitno je e, da budemo sigurni ko ima kakva prava. Zastupnici mogu predložiti amandmane na sličan način i mislimo da postoji prostor da se postignu kompromisi, ali da e, ostavimo strukturu tako kako je. Što se tiče treće stvari, prema prijedlogu komisije nadzorno tijelo ne može zapravo e, nadzirati u e, određenim državama članicama, ali kontrole i nadzor moraju se provoditi i troškovi treba biti pokriveni državama članicama. Nadzora tijela e, obavljaće će zadaću nadzora i ostalih zadaća. I upravo iz tog razloga moramo uključiti u prijedlog e, jedan e, režim koji će pokriti sva ova pitanja. Na posljedku e, bitno je pitanje okoliša tranzicije. Zapravo proizvodi poduzetničkog kapitala i socijalnog poduzetništva stvaraju jednu kategoriju, odnosno zapravo dio su e, skupine proizvoda koji su usmjereni na e, okolišne ciljeve. Postoje fondovi EUZF e, i ostali u kojima se investitori brinu za okolišne posljedice koje se vežu na njihove investicije postoje amandmani koji tu naglašavaju ulogu Ezna. Neke kolege i kolegice iz važnih političkih klubova dijele e, ove e, e, ovu zabrinutost i koji se tiče putovnice, upravljačke putovnice i ostalih jer to su pitanja koja su e, transverzalna, dakle, e, koja se tiču svih političkih klubova, a i država članica. Grazie. Next speaker. E, Hvala. Evo, sljedeće EKR, ne? Evo, izvolite. So, Mr. Utasun for the Greens. Thank you, Chair. Well, I would like to excuse our... Htio bih ispričati Filipa Lamberca koji nije mogao doći ovamo. U njegovo ime bih htio reći da smo uvjereni da će pregovarački tim e, sve dogovoriti oko ovog dokumenta. To žele svi klubovi. E, to je izrečeno i u Strasburgu. E, Filip je primijetio podržavamo pristup da sudjeluje ESMA E, trebamo imati e, režim koji će podržavati i e, upravljačku putovnicu i trgovanje. Ako bi većina bila za ovaj pristup, onda bi, ulagatelji morali dobiti neke druge uvjete primjećujemo činjenicu da većina e, klubova e, govori o e, zahtjevima fondovama razina koja odgovara nekoliko tjedana kontinuiteta. Svi zahtjevi fondova moraju sprečavati da dođe do nelikvidne imovine. To mora biti e, jedan dio e, imovine. Ne smijemo imati nikakve e, ugovorne, ugovorna ograničenja. Trebamo usvojiti oprezniji pristup kad se govori o proširenju imovine koja je prihvatljiva prihvatljiva poduzeća, e, to će ovisiti o vremenu kada, se, kada ulaganje počine, počinje. Imamo 350 e, namještenika, EUVK se može proširiti na poduzeća koja zapošljavaju do 419 e, namještenika u svim fazama ulaganja ne, ne, to se ne smije dopustiti e, pristup na e, regulirano tržište dok se ne zadovolje svi uvjeti. EUVK fondovi e, smatramo da ti fondovi moraju u godišnjem izvještaju dati opis E, kako su uzeli u, u, u obzir e, okolišne uvjete i kako investicije doprinose inovacijama. Kako to propisuje ESMA? U, mm, mm, za um, EUSEF također moramo imati obavještavanje o svim elementima ulaganja. Hvala lijepa. Ne vidim izvjestitelje u sjeni za druge klubove. Imamo sada Catch the Eye. Wilhelm Balc. Hvala lijepa, predsjedniče. Mm, ovi prijedlozi koji smo uh, čuli od gospođe Pjeti Kajnen su prihvatljivi E, imamo jedan razmjerni pristup za oba fonda, za EUSEF i EUVEKU. Te su promjene potrebne jer e, dosadašnja e, uredba nije doprinjela cilju, a to jest da podupiremo poduzetništvo i inovacije u Europi. Imamo puno premalo kapiteta u financiranju osnovnim kapitalom. E, isto tako poduzetnički kapital e, zaostaje u ulaganjima za e, globalnim ulaganjima. ćemo samo ako imamo jednu putovnicu za upravitelje fondova trebamo e, imati zahtjeve za tu putovnicu. To mora biti proporcionalno jer želimo potaći e, europsko tržište kapitala, a ne smijemo to pretvoriti u e, birokratske prepreke. u, EUVEKA imamo, u EUVEKU imamo propise za proizvode koji su važni i koje treba osigurati. Mm, e, e, to nije usporedivo sa upraviteljima isf a e tih fondova. Što se tiče nadležnosti ESME, i tu trebamo e, realistični pristup. ESMA, e, ako ona dobije e, nadležnosti koje uopće sama ne želi i ne može obavljati, mislim da to ne, ne vodi cilju kojem stremimo. Hvala. Hvala. Pervanš Beres ima riječ. Hvala lijepa. Hvala izvjestiteljici. Eh, zahvaljujem na duhu u kojem je radila na reviziji ove direktive. Imamo zajednički cilj, ono što smo izradili kao zakonodavstvo. Eh, mislim da će to, ono što imamo sada, eh, da to treba revidirati. Govorilo se mnogo o ulazi ESME po definiciji u, u organizaciji ovog tipa E, moramo imati povjerenja u strukturu koju smo ustanovili. E, moramo biti u europskom zakonodavstvu. E, također mislim da zaštita pojedinih ulagatelja mora biti dio ove uredbe moramo također e, imati e, definiciju legal entity e, u jedinstvenom tržištu je to nešto što moramo zadržati. Kao što je rekla, rekao gospodin Kozolino, mislim da je zabrana da e, zemlje domaćini nameću neke e, dodatne pristojbe. Mislim da tu imamo e, uravnotežen pristup. Zemlje domaćini naravno moraju nadzirati ulaganja i moći to provoditi makrobonitetni zahtjevi također moraju biti prisutni, a ono što je najosjetljivije u cijeloj urodbi, to, je to su jednaki uvjeti za sve u tim fondovima. I u, kao i jednaki uvjeti za fondove IMFD E, hoćemo li imati putovnice sa jednakim uvjetima e, i za vlastita sredstva. Za e, EUSEF i za ovaj, EU Moramo te fondove učiniti privlačnijima, što je rečeni e, i u izvještaju. Moramo također imati e, zaštitne fondove kako bi zaštitili ulagatelje. Hvala lijepa. Nemam drugih javljanja za riječ. Dati ću riječ komisiji gospodinu Getneru. Hvala lijepa predsjedniče. Hvala što ste me pozvali danas. Da se podsjetimo. E, od kada su 2013. uvedena dva okvira, e, imali smo uspjeha. Možda ne dovoljno. Stoga imamo sada reviziju ova dva okvira do kojih je došlo brze. E, za cijelu industriju, e, za, naročito za EU-veku. E, povratna informacija je bila da je, su postajala neka područja sa gledišta industrije gdje treba doći do poboljšanja kako bi ti okviri bili uspješniji. Jedna cifra još zaustajemo. EUSEF zaostaje po obimu fondova i po obimu tržišta. Tu imamo mnogo potencijala u Europi koji trebamo iskoristiti. Trebamo to poboljšati. E, glavne promjene koje smo predložili jest e, otvaranje, upravljanje fondova e, većim upraviteljima, to jest većim subjektima to bi e, omogućilo tim fondovima da se e, prodaju mnogo široj mjeri ulagatelja. mogu se onda prodavati i institucionalnim ulagateljima i e, EUVK i EUSEF bi onda bili time brendirani i imali širu mrežu ulagatelja. Druga važna stvar za nas jeste definicija prihvatljive imovine proširenje te definicije koju predlažemo bi učinilo okvir e, privlačnim. omogućilo bi diversifikaciju portfelja ulaganja i, e, ti bi e, fondovi bili učinkovitiji i veći. Sljedeći logiku da je ključ svega privlačnost E, mislim da ne treba dirati ono 100 tisuća e, za ulazak u ulaganje. Mm, e, nitko ne, nije vidio da postoji neki veliki potencijal promjene. Imamo tu lake testove mm, da vidimo je li to točno. E, industrija mora gledati to kritičnim e, očima. E, moramo gledati cjelokupnu financijsku situaciju ulagatelja. Mislim da ovih 100 tisuća trebamo zadržati jer to funkcionira. Što se tiče zahtjeva za vlastita sredstva, vlastite fondove, za nas je cilj da ova dva okvira budu privlačna za upravitelje kako bi oni mogli lako operirati i moramo imati zaštitu ulagatelja. E, ovih 100.000 eura e, vlastita sredstva e, moraju biti manja, taj uvjet moramo olakšati. Spremni smo da podržavamo svako rješenje koje će cijeli režim malo olakšati, olabaviti zahtjev za vlastitim e, sredstvima e, je za upravitelje, a ne za fondove. E, upravljačka kompanija mora moći upravljati ako padne u teškoće. Za same fondove imamo drugačija sredstva rješavanja. Što se tiče e, putovnice, upravljačke putovnice, mi smo reviziju pripremili, nismo našli dokaza da e, mali upravljači e, operiraju. Veliki upravitelji mogu koristiti putovnicu. zabrinuti smo da ako uvedemo sada takvu putovnicu za sve, to bi odgodilo cijeli proces i dovelo do komplikacije i krajnji e, rezultat pregovora bi bio lošiji od onoga što smo imali do sada. Završili bismo sa većom složenošću i sa mnogim dodatnim pravilima e, za recimo e, zemlju domaćina i time bismo cijeli okvir učinili manje privlačnim. E, cijelo pitanje putovnice ćemo ponovno razmotriti, ali u sadašnjem trenutku mislimo da u tom dijelu tekst mora ostati kakav jest. E, ESMA i prominentnija uloga ESME kao što znate komisija sada priprema reviziju e, propisa za ESMU. Sada ne znamo još e, rezultat te e, revizije, pa ne mogu ništa reći o ovom prijedlogu da se ESMI daju veće nadležnosti. Hvala lijepa. Hvala. Hvala komisiji. A sada izvjestiteljica. Htjela bih e, zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni i komisiji za komentare. To je sve što sam htjela reći. Hvala lijepa. 22.23. 23. E, e, ožujka će biti glasanje u Ekonu. To je vremenski raspored. ovime smo završili ovu točku. Idemo dalje na točku 7. Sada je izmjena uredbe o Europskom statističkom programu 2013. do 2017. njegovim produljenjem na razdoblje od 2018. do 2020. E, ja sam izvjestitelj i htio bih zahvaliti svima onima koji su mi poslali amandmane. E, većina ih popravlja e, prijedloge komisije i mog e, izvješća. Neću ulaziti u detalje amandmana. Identificirao sam neka područja e, gdje na koje su se koncentrirala intervencije e, kolega. Potiče se razvoj indikatora, pokazatelja o migrantima i izbjeglicama zatim e, e, razvoj jednog e, registra na rodnoj osnovi. Imamo amandmane koji potiču razvoj pokazatelj zapošljavanja i razliku između djelomičnog zaposlenja i zaposlenja sa punim radnim vremenom Zatim se razmatra i mogućnost izlaska zemlje članice iz Unije. Mislim da su amandmani prihvatljivi. Većina ih je već e, inkorporirana u moje izvješće. Zatim se traži e, e, razvoj indikatora o BDP-u, e, mjerenje kvalitete života, održivost mm, u, u kontekstu u nacionalnoj perspektivi, potiče se i uvođenje ih pokazatelja kvalitete dohotka i e, traži se dodatno izvještavanje o statističkim programima e, a i uvođenje programa koji su lakši e, za rukovanje, e, bolji za korisnike. Evo, to su neki od amandmana. Htio bih zahvaliti svim kolegama u sljedećih nekoliko dana počet ćemo raditi na kompromisnim amandmanima kako bismo došli do zajedničkih stanovišta. Hvala lijepa. Gospodin Mato je izvjestitelj za EPSP. Čestitam svim kolegama koji su radili na izvještaju. Mislim da amandmani idu u pravom smjeru. ovaj dokument uvodi značajne promjene. E, postoje velika potražnja za statistikama. Statistike se moraju dostavljati brže. Jasno je da e, donošenje politika mora biti zasnovano na e, kvalitetnim pokazateljima koji su usporeditelj usporedivi i to po raznim aspektima. Proširenje ove statističkog sustava je zaista potrebno. Imamo tri glavna cilja. Kvalitetna statistička informacija u prvom redu. Ne smijemo imati mm, e, praznine u izvještavanju. moramo brže odgovarati na statističke potrebe e, Unije. Moramo također e, poticati proizvodnost e, statistika. Hvala lijepa. Hvala za klub Alde, gospodin Šambon. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Bit ću kratak. Mislim da se većina i zapravo slaže s ovim izvješćem i mislim da tu nećemo imati nikakvih velikih poteškoća. Dakle, što se mene tiče, mogu zapravo samo podsjetiti na jednu e, činjenicu. Smatram da je naš proračun nedovoljno ambiciozan. Vi kao izvjestitelj spomenuli ste samo jednu od brojnih potreba za statističkim podacima. Sasvim je očito da na raspolaganju imamo određeni iznos novca koji nam ograničava mogućnosti. Dakle, nećemo moći učiniti sve ono što želimo, te stoga trebamo donijeti određene izbore. Albe se iznimno zanima za analiziranje svih mogućnosti kako bismo utvrdili koje su to nejednakosti i nedostaci u statističkim podacima. Postoje brojni indeksi kada je riječ o prikupljanju statističkih podataka i ti indeksi nisu svi jednako kvalitetni. Slažem se također i sa kolegom koji se prije mene javio za riječ, koji je govorio o međunarodnom prestižu kada je riječ o statističkim podacima. Statistički podaci, statistika nam je potrebna ne samo zato što je komisija o svojim prioritetima to odlučila, već i kada se sjetimo izbjeglica i migranata, postoji tu niz područja u kojima statistika igra važnu ulogu. Mislim da bismo trebali razmisliti i o uspostavi Europske agencije za statistiku. Na primjer, ako nas zanima koja je stopa nezaposlenosti u Australiji ili u Sjedinjenim američkim državama. Ili primjerice stopa nezaposlenosti u Rusiji. Dobro, ona možda falsificirana, ali sigurno postoji određena stopa. U ovom trenutku nisu nam dostupni takvi izračuni i zbog toga žalim, ali nadam se eto da ćemo u budućnosti na raspolaganju imati kvalitetnije i bolje statističke podatke. Također što se tiče same metodologije izrade statistike, mislim da metodologija treba biti konvergentnija. Ako metodologije, razne metodologije nisu dovoljno usklađene, bit će nam zapravo nemoguće dobiti dobre statističke podatke i e, nastat će kaos. ovim, ovo je jedan naš ograničen pokušaj e, sa određenim brojem resursa kojim želimo popraviti situaciju. Kao što sam rekao, mislim da se trebamo fokusirati na to pitanje jedna, nejednakosti u podacima i mi ćemo rado saslušati sve vaše prijedloge i e, mislim da bismo trebali poboljšati određene elemente e, i za to, bi, za to će zapravo zadužena radna skupina, a vama želim zahvaliti na uloženom trudu. Hvala vama, Sven Hvala gospodine predsjedatelju. E, prvo vam želim zahvaliti na izvrsnom nacrtu izvješća, jer u njemu su navedena brojna pitanja koja i nas zanimaju, a to su pokazatelji o e, rodnim pitanjima, socijalna statistika i migracije, a sve to treba biti puno snažnije obuhvaćeno, uključujući i program za održivi razvoj. U ovom trenutku, što se tiče Europskog statističkog programa, za nas to znači da se trebamo, trebamo vidjeti kakva smo rad obavili proteklih godina. Zajedno sa su zakonodavcem smo osmislili taj program, ali neke stvari iz programa nisu do kraja provedene. Što se tiče dijaloga sa Eurostatom, mislim da moramo vidjeti što se iz e, statističkog programa provodi, a što se ne provodi. Zato smo predložili amandmane kako bismo podsjetili na određena neriješena pitanja. I želim ponoviti tri takva pitanja. Prvo, pokazatelji koji se odnose na Europu 2020, oni su zastarjeli. Određeni ključni pokazatelji se temelje na podacima koji dolaze još iz 2014. Ako ozbiljno, ako želimo da to doista bude naša strategija, moramo imati novije pokazatelje, a ne pokazatelje iz 2014. Drugo otvoreno pitanje jest eh, sljedeće. Imamo web stranicu koja je izuzetno dobra, ali mislim da bi se mogla poboljšati. Imamo dakle i druge web stranice sa statistikama koje kojima se koriste studenti, profesori i koriste te podatke na socijalnim, na društvenim mrežama, za prezentacije u školama ili na fakultetima. Do sada većina web stranica Eurostata trebala je poseban uvod za korištenje softverskih alata. I nije zapravo, nije to lako razumjeti, niti je lako koristiti te alate i zato mislim da je važno stvoriti tu dodatnu vrijednost za građane. Također, kao što smo već odlučili kada smo radili formalni program, aktivnosti, socijalne aktivnosti treba jasno izmjeriti. Kao što, je, kao što su Ujedinjeni narodi predložili na globalnoj razini, jer oni su tu obavili sjajan posao u tom području i mislim da se to treba učiniti i na razini Europe. Iznali smo dakle niz prijedloga i sviđa nam se što je nekoliko kolega također iznijelo dobre prijedloge, kolege iz ALDE i SND-a o nejednakostima, ljevica o utaj poreza, EPP o, na primjer, teritorijalnoj disegregaciji i SID Jonas Fernandez o kružnom gospodarstvu i Nina Jill o pokazateljima zaposlenosti. Dakle, mislim da postoji jako velik broj vrijednih ideja i cijenio bih kada bi Eurostat mogao prokomentirati što je sa trenutačnim programom i do kada se Eurostat može obvezati da će da će primijeniti one stare elemente iz Europskog statističkog programa. Hvala. Hvala. Mislim da imamo još nekoliko izvjestitelja u sjeni. Eto, prosite, nemamo više, nitko se nije javio za riječ. Gospodin Animas, izvolite. Hvala. Gospodin Kapel se ispričava, imam nekoliko komentara koje ću izniti u njezino ime za početak. Komisija tvrdi da, je, da su statistički podaci iznimno važni za kreiranje europskih politika. Mogli bismo dobiti dojam da je dakle važan zapravo napredak. I mislim da je zapravo tu bolje govoriti o učinku politika. ne bismo se trebali usmjeriti na napredak, već na učinak. Drugi komentar odnosi se na prognoze i predviđanja i stanovništvo koje je sve starije. Mi bismo voljeli ovdje dodati i demografske promjene koje su posljedica migrantskih politika, migracijskih politika. I treći komentar odnosi se na statistiku o klimatskim promjenama. Smatramo da bismo se trebali fokusirati na novije, na nedavne događaje koji su povezani sa klimatskim promjenama. I također trebali bismo u statistikama imati pravila koja vrijede za sve. I također mislim da se na razini Unije trebamo pozabaviti određenim elementima. Smatramo da ne postoji dovoljno dokaza za ono što komisija tvrdi u prijedlogu, da države članice ne mogu same primijeniti pravila. Mislimo da Europska unija može imati ulogu u kojoj daje podršku, ali nema dovoljno dokaza po kojima bismo mogli ustvrditi da države članice same ne mogu postići zadane ciljeve. Hvala. Imamo direktora iz Eurostata, Peter Everairs. Želite li se vi sada očitovati. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju. Ja sam direktor u Eurostatu, odgovoran sam za upravljanje statističkim programom i to uključuje pravni okvir za europsku statistiku. Želim zahvaliti izvjestitelju i izvjestiteljima u Sijeni i naravno svima vama koji ste predložili amandmane. Ovaj odbor i Europski parlament su oduvijek pružili veliku podršku nama i statistici i naglasili potrebu za europskom statistikom. Ona biti, mora biti sveobuhvatnija i pravovremena. Vaš odbor pogotovo je bio iznimno aktivan i pružio potporu Eurostatu kako bismo omogućili kvalitetu nepristrane e, statističke podatke, kako bismo informirali kreatore politika i javnost. Ovaj prioritet nikada nije bio važniji nego u ovim e, turbulentnim vremenima kada su objektivne informacije iznimno važne, a i dovodi ih se u pitanje zbog pojave takozvanih alternativnih činjenica. Proširenje Europskog statističkog programa na razdoblje do 2020. znači da cilj nije preustrojiti statistički program od 2013. do 2017. ili započeti potpuno novi Europski statistički program. Ovo produljenje treba osigurati dobro funkcioniranje Europskog statističkog sustava kako bi on i dalje mogao ispunjavati sve više standarde i očekivanja. Očito je da ne postoji prilika, trenutno imamo određene ograničene resurse, dakle ne možemo previše toga napraviti, već možemo jednostavno konsolidirati ono što imamo u sustavu, a istovremeno smo voljni i želimo ispuniti prioritete kako bi izrada statističkih podataka bila u skladu sa trenutačnim potrebama politika. Kao što ste primijetili u samom prijedlogu, mi smo doista zamislili određeni ambiciozni napredak koji se može, je tehnički moguć u područjima kao što su migracije, socijalna i okolišna statistika i druga područja koja su spomenuta u izvješću. Izuzetno smo voljni detaljno raspravljati o tome tijekom pregovora, vaše ideje, na primjer u amandmanu 83 koji se odnosi na migracije, 63 koji se odnosi na Europu 2020 i također drugi amandmani koji spominju web stranice, to je bilo pitanje gospodina Gigolta i 43, 46, 87 o energiji i 48 o poljoprivredi. Reagirat ću na e, ta pitanja detaljnije. Na primjer, e, amandman 63 kojim se predlaže poboljšanje dostupnosti pokazatelja za praćenje strategije Europa 2020. Gospodin Gigold se već na to referirao. Siguran sam da ste svi uvjereni kako je pravovremena izrada statistika i objava statističkih podataka važna. I svi naravno razumijete da točnost podataka i objavljivanje podataka na vrijeme e, je u određenoj e, vezi međusobnoj u određenoj suovisnosti. Dakle, svaki pokazatelj mora biti kvalitetan. Jer, naravno, e, ako želite imati visoku kvalitetu, ne možete uvijek biti brzi. Mi imamo E, pokazatelje za četiri od pet tematskih područja iz Europe 2020. To, su, to je amandman 63. Imamo samo jedno područje za koje to nije istina, a to je područje e, klimatskih promjena. I mogu objasniti zašto. Određeni podaci, na primjer o potrošnji energije, se temelje na dobrovoljnim podacima država članica i tu ne postoje nikakve obvezujući rokovi. Podaci se objavljuju nekoliko e, mjeseci nakon roka, nakon razdoblja od 12 mjeseci. Eurost, utjecaj Eurostata, na primjer na podatke o stakleničkim plinovima je ograničen jer Europska okolišna agencija objavljuje te podatke. Što se tiče razvoja pokazatelja, promjena i novih pokazatelja, mi pratimo inicijative i zahtjeve s političke razine. Nakon, e, nakon toga ih možemo uključiti u svoj rad. Također, Eurostat je nedavno promijenio svoj proces ažuriranja e, pokazatelja za Europu 2020. Čim imamo nove podatke, odmah ažuriramo web stranicu. Na taj način se izvješće o praćenju Europe 2020 može, tom izvješću se može pristupiti puno ranije. Amandman 6284 se tiče diseminacije europskih statističkih podataka na našoj web stranici. Gospodin Gigold ja se znamo nekoliko godina. Očekivao sam e, i komentar i amandman o tome. Eurostat želi da web stranica bude pristupačna korisnicima, to je prvi prioritet, najvažniji prioritet jer mi ovisimo o korisnicima. Dakle, web stranica mora biti pristupačna i uspješno iskomunicirati statističke podatke i statistički podaci moraju biti pristupačni, lako dostupni svim grupama. Posljednjih nekoliko godina Eurostat je uložio velik napor kako bi bolje prikazao statistiku i poboljšao web stranicu. Na primjer, uveli smo interaktivne vizualizacijske alate e, u siječnju, dakle prije nekoliko tjedana, smo poboljšali web stranicu, dodali smo jedan e, novu sekciju u kojoj svaki dan govorimo o novim alatima, publikacijama, imamo Twitter, imamo Facebook i sve su to uspješni alati kojima smo privukli nove e, korisnike. Moram reći da redovito dobivamo pozitivne reakcije o našim poboljšanjima, na primjer zajednica korisnika nam je dala pozitivan feedback. Dakle, trenutno imamo jako puno inicijativa i nadam se da e, ćemo time uvjeriti i gospodina Gigulta da smo poduzeli korake. I nećemo prestati, ne namjeravamo stati s tim djelovanjima. Novi amandmani e, za nas su doista dobri jer možemo povesti raspravu o tome. Također smo lansirali i studiju kojom želimo objektivno izmjeriti koliko naša web stranica doista odgovara svojim korisnicima i uspoređujemo to sa sličnim web stranicama. Zaključke, i preporuke te studije ćemo naravno primijeniti u drugoj polovici 2017. Imamo tu jako puno amandmana o kojima bih mogao govoriti, ali e, sada ću stati i mislim da izvjestitelj može reći svoje mišljenje i dati svoje objašnjenje a ja mogu ponoviti svoje ako je to potrebno. Samo evo za kraj, smatramo da prijedlog e, odašelja jasnu poruku da je europski statistički sustav u skladu sa novim očekivanjima i zahtjevima. Želimo imati dobro korištenje proračuna za europsku statistiku kako bismo stvorili značajnu dodajnu, dodanu vrijednost i isto tako ćemo pomoći državama članicama i njihovim statističkim sustavima. E, uvjereni smo da vaša potpora i povećanje proračuna također sa sobom neće donijeti nikakvu novu uvjetovanost i da će to biti u skladu sa našim postojećim e, praksama i općenitim pravilama, pravilima koji se tiču višegodišnjih perspektiva i izvršenju proračuna Europske unije. Hvala vam još jednom gospodine izvjestitelju i hvala odboru na vašem prijedlogu i na vašoj potpori za bolje statističke podatke. Dakle, ponavljam, e, komisija vam stoji na raspolaganju za e, detaljnija objašnjenja, ako vam to bude potrebno. Hvala. Hvala lijepa. Hvala Hvala komisiji, hvala svim izvjetiteljima u Sijeni na doprinosu. Mislim da imamo evo, e, zajedničke, dosta značajne zajedničke temelje za daljnji rad. E, zahvaljujem na prijedlozima i vidim da neki od prijedloga dijeli i Eurostat. Po, dakle, postoje kompromisi, postoje i područje u kojima se mišljenja razlikuju, ali općenito vrlo sam snažno uvjeren da ćemo uspjeti postići kompromis u nastojanju da e, provedemo e, ove zakone što je, odnosno implementiramo ove zakone što je moguće prije. Već sam rekao i sada ponavljam da smatram da su svi prijedlozi e, razumni, smisleni, naravno moramo sad naći bolji izričaj, moramo poraditi na detaljima, ali generalno sam poprilično optimističan. Raspored je sljedeći. Razmatranje. A ne. Ne, ne. Radi se o nečemu drugom. Ovaj datum je pogrešan. A ne, evo ga, to je 27 ožujka kada ćemo glasovati. Da, da. <laughs> Zabunio sam se, dakle nije bio 27. veljače, nego 27. ožujka kada glasujemo. Hvala vam lijepa na doprinosu. I mislim da smo sada evo zaključili s našim dnevnim redom, a sada ćemo uskoro imati zajednički sastanak sa odborom Juri, a do tada imamo kratko.